za program potpore sirijskim izbjeglicama. E, gospođa e, Delavidova govori prva. Gospodin Delavidova. Hvala vam gospodine. Predsjedniče, uvaženi zastupnici. Europska unija je najveći svjetski donator humanitarne pomoći i bilateralna pomoć zemalja članica predstavlja značajni dio tih napora. Zemlje članice Europske unije su sami pružili gotovo milijardu i pol eura pomoći, humanitarne pomoći, od početka sirijske krize 2011. Tome još dodajemo 666 milijuna eura humanitarne pomoći koji su došle iz proračuna Europske unije i koje je pružila Europska komisija. Kao što zastupnici dobro znaju, vijeće je upravo odobrilo zajedno sa parlamentom Um, nacrtu izmjene proračuna za 2014. i još 250 milijuna eura uh, dalo za humanitarnu pomoć i to za ovu godinu. Velik dio tog iznosa se koristi za pružanje odgovora Europske unije u sirijskoj krizi. Ovo je jasan dokaz naših napora, um, želje da želimo pružiti humanitarnu pomoć svima onima kojima je potrebna i to posebice e, osobe u Siriji. Jučer je vijeće usvojilo zaključke o situaciji u Siriji, te izrazili smo svoju veliku zabrinutost zbog e, nedostatka financijskih sredstava kao odgovor na poziv Ujedinjenih naroda za 2014. E, Ujedinjeni narodi su obustavili, privremeno su obustavili pomoć sirijskim izbjeglicama iz svjetskog programa za hranu. Tražili smo od međunarodne zajednice da da poveća svoja financijska sredstva, budući da je sada zima, ali i za 2015. Ali nismo tražili samo od ostalih i zemlje članice su bile među prvima koje su reagirale. Na poziv svjetskog programa za hranu za je na primjer Njemačka, Irska, Nizozemska i Belgija su dale više od 14 milijuna dolara. Uz doprinos komisije koji dolazi iz proračuna Europske unije, to dovodi do više od 20 milijuna dolara, pardon, eura, koji su stigli iz Europske unije. Drago mi je da smo na taj način uspjeli ispuniti E, nedostatak sredstava svjetskog programa za hranu te e, da pomoć za 1,7 milijuna sirijskih izbjeglica može doći. Žao nam je što nema dovoljno sredstava da odgovorimo na sve potrebe raseljenih osoba unutar države. Mnogi od njih koji su morali napustiti Siriju otišli su bez ičega samo u odjeći koju su imali na sebi. No moramo im pomoći kako njihove patnje ne bi bile još veće. I za vijeće i za države članice je neprihvatljivo da izbjeglice nemaju e, dovoljno hrane. Pažljivo smo sa komisijom i zemljama članicama koordinirali odgovor na ovu krizu bez presedana. nastojat ćemo najbolje što možemo ispuniti e, jazove u financijskim sredstvima. U tom kontekstu dopustite mi da još kažem da su zemlje članice Europske unije jedan od najvećih donatora svjetskog programa za hranu. I prije nedavnog poziva agencije UN-a iz zemalja članica je došlo više od 100 milijuna eura u 2014. I to isključivo za rješavanje problema u e, Siriji. Uvaženi zastupnici, smatramo da svjetski program za hranu je jedan od naših najvažnijih partnera za pružanje humanitarne pomoći Europske unije. Mi kao Europska unija i kao zemlje članice na bilateralnoj osnovi imamo vrlo dugačku tradiciju suradnje. I zbog toga ćemo zajedno sa svjetskim programom za hranu se pobrinuti da se poduzmu odgovarajuće mjere i u smislu financiranja i u smislu planiranja. Moramo zajamčiti da se ovakve stvari poput ove privremene obustave i e, slanja pomoći da se tako nešto više ne dogodi. To ne smijemo e, dopustiti e, nedužnim žrtvama strašnog rata u Siriji. Hvala ministre Dela Vedova. Eh, zahvaljujem i što ste postovali određeno vrijeme. Povjerenica Stefani, povjerenik Stefanides ima riječ. Hvala vam. gospodine. Um, uvaženi zastupnici, uvaženi kolege, drago mi je da imam priliku govoriti danas o ovoj važnoj temi. Nema nikakve sumnje da je sirijska kriza kriza bez presedana. I kad govorimo o humanitarnim posljedicama te krize i kad govorimo o e, financijskim posljedicama. Brza reakcija međunarodnih e, donatora je preduvjet kako bi se izbjeglo dodatno pogoršavanje situacije. Sveobuhvatan odgovor na ovu krizu se ne može graditi na našim proračunima. Moramo zajedno raditi kako bismo pružili snažnu, snažan odgovor Europske unije. Imamo kolektivnu odgovornost da pronađemo sredstva i ostvarimo taj e, cilj. Odluka agencije UN-a da se obustavi pomoć zbog nedostatka sredstava se ne smije dozvoliti u ovoj najvećoj tragediji naših vremena. Još želim naglasiti da je cijela Europska unija e, odgovara na potrebe Sirije. Odazvali smo se e, pozivu svjetskog programa za hranu koji je ponovno pokrenuo slanje pomoći e, sirijskim izbjeglicama želim izraziti svoju zahvalnost Europskom parlamentu na pruženoj potpori. Europska unija je vodila međunarodni odgovor na sirijsku krizu. Pružili smo više od 3,1 milijarde eura. Od toga 681 milijun eura dolaze iz e, proračuna za humanitarne akcije iz europskog proračuna. Sa 120 milijuna eura se šalju e, agencijama UN-a u e, susjednim zemljama Sirije. Svjetski program za hranu i agencija UN-a koja je naš drugi najveći partner za humanitarne e, situacije nakon UNHCR-a. U potpunosti smo predani održavanju našeg partnerstva sa svjetskim programom za hranu. Poslali smo još 5,5 milijuna eura svjetskom programu za hranu za pomoć sirijskim izbjeglicama. S time e, je naš, su naša sredstva za 2014. 18 milijuna eura. Milijardi. 61 milijun e, je dodijeljen u prosincu 2013. I nastavit ćemo s našim naporima da mobiliziramo dodatne e, resurse. Nije slučajno da je, neko, da je, prije, da je prije nekoliko dana svjetski program za hranu izrazio zahvalnost Europskoj uniji na našim e, velikodušnim e, potporama. Istina je da je svjetski program za hranu E, pružao pomoć u ovim krizama i procjenjuje se da došlo do 1,8 milijardi dolara e, će ta pomoć dostići ove godine. To ide iznad e, no potrebno je još više pomoći za 1,6 milijuna sirijskih izbjeglica. I činjenica da se zadovoljavaju potrebe tek 60% izbjeglica je razočaravajuća činjenica. No, nažalost, potrebe za financiranjem su ogromne. Zbog toga neprestano obavještavamo e, zajednicu donora da je jaz između e, potreba i financiranja nije nikako održiv. Sirija je danas na vrhuncu svoje krize, no to i nije jedina kriza. Sjetite se Iraka, Srednjoafričke republike, Južnog Sudana i tako dalje. Sve su te krize rastegle proračun za humanitarnu pomoć do svojih granica i novaca neće nikada biti dovoljno. Zato nam trebaju ciljane operacije za naše partnere. To se naravno, eh, to naravno vrijedi i za svjetski program za hranu. Ove godine ćemo završiti sa 165 milijardi eura e, za humanitarnu pomoć za pomoć sirijskim izbjeglicama. To je već pola od 300 milijardi eura koje smo uspjeli mobilizirati u 2012. sljedeće godine. Početno financiranje komisije će biti na 100 milijuna i očekujemo da će dodatna sredstva stići ubrzo. Iskoristit ćemo sve što možemo kako bismo to postigli, no e, moji napori, bojim se, nisu dovoljni. Potrebno nam je zajednička Potrebno nam je zajedničko djelovanje i sljedeće godine očekujemo potrebe od 7,2 milijardi dolara samo za sirijsku krizu. To je značajan porast u usporedbi sa rekordnom brojkom od 6 milijardi dolara za ovu godinu. Sirijska kriza će i u sljedećim godinama biti najveći prioritet. Cijela regija osjeća posljedice te krize i moramo pronaći načine da povećamo ta financiranja te da ona budu održiva jer u protivnom će to biti samo kratkoročno rješenje. Moramo pronaći dugoročni pristup. Moramo nastaviti ispunjavati naše obveze. To nije samo naša moralna obveza. To je i pitanje života ili smrti za milijune sirijskih izbjeglica. Kao što ste sigurno čuli, prije nekoliko dana sam se vratio sa zajedničke misije sa potpredsjednicom Mogherini i povjerenikom Han iz Turske. Posjetili smo izbjegličke kampove na granici sa Sirijom. Situacija na terenu je nevjerojatna. Smanjenje pomoći u hrani će biti najgora posljedica. I naša je kolektivna odgovornost da e, se pobrinemo da se to ne dogodi. Moramo zajedno raditi kako bismo izbjegli ovakav slijed događaja. No na kraju dana, što je zapravo potrebno za Siriju? To je političko rješenje. Posebni izaslanik UN-a ima našu punu potporu. I to i je i jučer ponovljeno na zaključcima Vijeća za vanjske poslove. Hvala vam svima na pozornosti. Hvala eh, povjereniče nides sada još više kasnimo i molim da to imate na umu. E, kolega Štir ima minutu i pol u ove četiri godine koliko traje oružani konflikt u siriji više puta smo u ovom domu čuli i naglašavali kako se radi o najvećoj humanitarnoj krizi s kojom se svijet danas suočava. fourteen milijuna ljudi u siriji hitno treba humanitarnu pomoć a među njima five milijuna djece. milijun i sedamsto tisuća izbjeglica u susjednim zemljama koristilo je un ov svjetski program za hranu koji je na nekoliko dana u prosincu obustavio isporuke pomoći zbog nedostatka financijskih sredstava. ono što ohrabruje jest činjenica da su sredstva u najkraćem mogućem roku prikupljena da bi svjetski program za hranu nastavio s radom. i također ohrabruje brza reakcija našeg povjerenika christosa stylianidesa koji je odmah najavio dodatnu financijsku pomoć za ovaj program. Važno je ovdje napomenuti da je eu u roku podmirila svoje obveze prema svjetskom programu za hranu jer je bilo raznih dezinformacija o dugovima prema tom un ovom programu. u ovom sluaju europska unija na vrijeme doznaila sredstva ali i ovaj sluaj podcrtava vanost pravodobnog uplaivanja obećanih sredstava u humanitarnoj pomoi. o tome ovise i u mnogim slučajevima ljudski životi. no isto tako je potrebno pozvati i druge partnere u međunarodnoj zajednici da preuzmu veću odgovornost u financiranju humanitarne pomoći. jasno je da rješavanje humanitarne krize u siriji potrebno prvotno se usredotočiti na uzroke sukoba i postići političko rješenje ali u međuvremenu europa i međunarodna zajednica ne smije posustati u pružanju humanitarne pomoći. hvala vam. Hvala lijeka kolega Štir. Kolega Nojzer ima dvije minute. Gospodine predsjedniče, e, e, gospodine povjereniče, kolege i kolegice, e, svi političari žele brzu pomoć za sirijske izbjeglice, ali ipak novac manjka. Nema dovoljno hrane patos političara je e, jednoznačan e, e, bore se protiv smrti i siromaštva moja vlada njemačka vlada kaže da je to stoljetna katastrofa stoljetna katastrofa pada kiša dolazi hladnoća onda dolazi smrt Sučut je tu dramatika je tu ali što koriste patetične riječi dramatika a kad vidimo gole cifre e, koje sve kažu proračun za humanitarnu pomoću pada od 2013. Proni, proračun e, se stalno smanjuje e, od država članica. Imamo neplaćene račune E, mi bismo trebali, ne kažem to zbog Božića, trebamo otvoriti granice, otvoriti naša srca. Države članice moraju također otvoriti svoje novčarke. Hvala lijepa kolega Neuser, Kolega Karski ima jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, jedan od najkrvavijih sukoba u proteklim desetljećima upravo se odvija u Siriji. 200 tisuća mrtvih, stotine tisuća morali su napustiti svoje domove. Ako pogledamo grad Sada koji poznajemo iz Biblije, ondje se govori jezik Isusa Krista, a danas je u ruševinama. I kršćani koji su ondje živjeli 2000 godina ubijeni su, a oni koji su preživjeli morali su pobjeći. Preko 3 miliona ljudi pobjegla iz Sirije u susjedne zemlje, 7 miliona je e, prognanika, a od toga e, je velik broj djece. Tragedija ove djece produbljuje se e, zbog informacija koje smo dobili o tome da je svjetski program za hranu morao prekinuti financiranje izbjeglica u susjednim zemljama. E, granica koja je potrebna za pobrinuti se da ljudi dobiju hranu u prosincu nije dosegnuta i tek smo javnim financiranjem uspjeli doći do sredstava. Dame i gospodo, činimo sve što možemo za izbjeglice kako bismo privali kraju njihovu patnju. Minuta, minutu i polima kolega Telička. Gospodin predsjedatelju, povjereniče, ministri, ispričavam se što ću morati otići odmah nakon svoje intervencije jer imamo sastanak kluba o važnom dosije o kojem sutra glasamo. Ja sam bio jedan od onih koji je započeo ovu raspravu i mislim da je komisija dala jedan temeljit, hitar odgovor, no još uvijek me situacija brine. Brine me zbog toga što mislim da prekid pomoći e, ne samo da iznimnu štetu nanosi, već bih rekao da je gotovo kazneno djelo uzvrši u obzir u kakvoj situaciji se nalaze izbjeglice. Ono čega se bojim je da će kroz nekoliko mjeseci e, se ponovno dogoditi vrlo slična situacija. Jasno mi je da ste potpuno svjesni toga i uz podršku ovog doma pozvao bih vas da budete strogi. To je kliše možda, ali e, želim vas uvjeriti da imate našu podršku da budete zahtjevni naspram našim partnerima. Ne govorimo ovdje samo o izbjeglicama, već o i situaciji u susjednim zemljama gdje gospodarstva propadaju, socijalni sustavi propadaju, opskrba hranom, vodom. Pogledajmo Libanon, zemlju sa tolikim stanovništvom, eh, oko 4 milijuna ako se ne varam, od kojih je 1 milijun izbjeglica. Dakle, ovo je ozbiljna situacija, moramo pomno pratiti razvoj događaja u budućnosti, imat ćete našu podršku, ali od nas će biti očekivanja visoka. Hvala. Hvala kolegi Telička. Minutu i pol ima kolega Hrihasonos. Hvala vam. Što se tiče Sirije, i pol milijuna ljudi moralo je napustiti svoje domove, od kojih su mnogi došli u zemlje koje su susjedne zemlje koje graniče sa Europskom unijom. Kako bismo ispunili trenutne potrebe tih ljudi, e, velik dio sredstava došao je od Europske unije, no držimo se pravila Dublinske konvencije. Dakle, u pitanje ovdje se dovodi preživljavanje i sigurnost ljudi i trenutni sustav azila doista je nečovječan i ljude se zapravo hvata u zamku i to osobito u zemlji u kojoj prvi puta ulaze u Europsku uniju. U ovom slučaju to je Grčka i Italija. I ljudi ondje glave zbog toga što je to e, prva zemlja u kojoj su ušli na europski teritorij. Ovdje dolazi do kršenja međunarodnog humanitarnog prava e, i zbog ove situacije potreban nam je jedan pravedni sustav za raspodjelu opterećenja. Došlo je vrijeme da srednje europske i sjeverne europske zemlje, koje su zapravo odredišne zemlje za mnoge od ovih ljudi, da i one ispune obaveze iz ugovora, obaveze solidarnosti. Hvala. Hvala lijepa kolega Hrisokonos. Kolega Smith ima jednu minutu. Zahvaljujem vam, povjereniče. E, pohvalio bih vašu brzu akciju e, u reakciji na zapravo ovu iznimnu krizu svjetskog programa za hranu Europske unije. Imam nekoliko konkretnih pitanja zapravo o tome. E, mislimo li da postoje neki korijenski problem u svjetskom programu zbog kojeg je došlo do obustave pomoći? Da li su jednostavno bili preopterećeni ili se radi o pitanju njihovih politika koje su donijele, dovale do ovoga. Dakle, uzreši u obzir posljedice, možemo dublje razmotriti e, ove događaje. E, drago mi je što ste sa drugim povjerenicima posjetili regiju, humanitarni aspekt, kao što ste s pravom rekli, samo dio problema, potrebno nam je i političko rješenje, tako da me zanima malo više informacije o tome kako vaše službe i države članice e, su u koordinaciji e, sa onima koji su zaduženi za politiku za izbjeglice. Hvala vam. Hvala kolega Smith. E, kolega Fontulis ima jednu minutu. Predsjedatelju kolege, nedostatak sredstava svjetskog programa za hranu zapravo je tragičan za ljude kojima je upućen. I to osobito uz zimu koja se brzo približava. Ljudi su iz Sirije krenuli u susjedne zemlje, uključujući Egipat, i ovdje se zapravo radi o preživljavanju. UN je shvatio hitnost i od sviju je zatražio e, da daje sve od sebe. No, tko je odgovoran za rat u Siriji? Upravo zbog međunarodne zajednice i njenog nedjelovanja došlo je do ove situacije. Dakle, i mi smo djelomično odgovorni zbog naših intervencija u Iraku i drugdje. I Zbog toga izbjeglice moraju napuštati svoju zemlju. Naravno, uputit će se u zemlje u sredozemlju i najprije će doći u Grčku i Italiju. Jasno, to im je najbliže. Hvala. Kolen... Hvala vam predsjedniče i hvala vam povjereniče na podacima koje ste nam dali. Ja znam Drago mi je da je svjetski program za hranu ponovno pokrenuo eh, obustavljanje, ponovno pokrenuo slanje pomoći eh, sirijskim izbjeglicama i to zahvaljujući europskim sredstvima. No, da se ova situacija ne bi ponovila sljedeći mjesec, moramo eh, uskladiti aktivnosti donatora i spriječiti još veće patnje sirijskih izbjeglica potrebno je političko i uključivo rješenje. No isto tako moramo pomoći u stavljanju na kraj nasilju. Isto tako treba pomoći UN-u na pokretanju inicijative za zaustavljanje nasilja. No, osim političkog rješenja, moramo ojačati i umjerene snage u Sirija. E, fragmentirani su i napadaju ih i e, vojnici režima, a i vojnici e, islamističke države. Pozivam i susjedne zemlje i evropske zemlje te ostale međunarodne aktere da pomognu. Kao što ste sami rekli, Evropska unija je bila ključni aktor u humanitarnoj pomoći, a isto mora učiniti i u pronalasku rješenja za ovaj sukob. Kolega Fronfulika ima jednu minutu. Predsjedatelju, povjereniče ministri, građanski rat u Siriji je jedna od najvećih tragedija ovog desetljeća i čini se da neće uskoro doći kraju. U ovom nasilju deseti tisuća su poginuli, došlo do ogromnog rušenja u zemlji i milijuni su ili prognani ili su pronašli utočište u susjednim zemljama. Istodobno e, potreba za prehradnom i zaštitom e, izbjeglica e, nema dostatne financije. Nedostaju sredstva za 1,7 milijuna izbjeglica u Jordanu, Libanonu, Turski, Turskoj, Egiptu i ova hitna situacija je izniman izazov za zemlje domaćine. Tim zemljama koje su velikodušno otvorile svoja vrata izbjeglicama, ne pružamo e, dodatno, dostatno sredstva niti solidarno dijelimo opterećenje. Trebali bismo pomoći Siriji u ovoj humanitarnoj krizi kao i susjednim zemljama privatna mobilizacija vlada, privatnih donovara i organizacija pomogla tome da UN drži svoju pomoć, no to ne može biti trajno rješenje. E, to i dalje ostaje odgovornost država članica Europske unije koje moraju poštivati svoje obveze, a to od nas očekuju i građani. Izbjeglice su morale e, napustiti svoju domovinu, žive u izbjegličkim logorima, pate od gladi, hladnoće i iznimno ovisa o humanitarnoj pomoći. Preživljavanje tih ljudi i ono što je ključno i to mora biti naš prioritet. Hvala kolega Funculika, jednu, kolega Presel ima jednu minutu predsjedniče, e, gospođe i gospodo, tragično je da e, svjetski program za hranu e, morao prekinuti svoj program pomoći u Siriji. Europska unija je odgovorna za to da se taj program nastavi. Moramo mobilizirati daljnja sredstva, međutim moramo uzeti na znanje da bez političkog djelovanja Europske unije E, situacije kako je e, ne bi ta situacija ne bi bila ni nastala e, ne radi se samo o teme da otvorimo kase već da riješimo uzroke tu moramo angažirati arapske zemlje one e, nemaju samo novac, one nose i ideološku odgovornost. Ono što vidimo u Siriji i u cijeloj regiji to je islamizam. To moramo suzbijati i boriti se protiv toga. Hvala lijepa kolega Precl. Kolega Nat ima jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Želim vam iskreno čestitati na učinkovitom i brzom djelovanju. Hvala vam što ste potaknuli ponovno otvaranje ovog programa koji je ključan. Doista vam najtoplije zahvaljujem. 5,5 milijuna eura koji se pridružuju 18 milijuna eura od ranija. Od ranije. No, problem je veći, a, a problem je u tome što ne ispunjavamo što vlade ne ispunjavaju obveze vlade država članica Europske unije. Kako je moguće da parlament i komisija moraju stalno voditi bitku s vijećem i na kraju ono što vas molim je da pokušate dovesti u red zemlje članice i e, njihove vlade koje kad nešto obećaju to doista moraju ispuniti. E, hvala kolega Nat. E, kolegica Arno tu ima jednu minutu gospodine predsjedniče dragi kolege situacija izbjeglica u siriji je alarmantna e, u turskoj jordanu ili libanonu e, vam pažnju na kršćane iz sirije e, koji su u ravnici alabeka oni su izloženi e, progonu od početka e, sukoba e, njihove kuće su spaljivane oni ne mogu se koristiti statusom izbjeglica jer ih sirijska vlada i dalje progoni E, e, terorističke skupine naoružene koje su u području Beka i u provinciji Oms e, uživaju status izbjeglica i dobivaju sredstva. Bilo bi vrijeme da države članice zatraže od Ujedinjenih naroda da prestanu sa diskriminacijom o sirijskih krčana. Hvala lijepa kolegice Arnotuj. Kolegica Valentijano ima jednu minutu. Hvala vam predsjedniče. Možda izgleda kao da se svijet ruši. I to nisu moje riječi, već riječi generalnog tajnika UN-a. Situaciju su opisali svi kolege i ona je doista kritična. Zamislimo europski grad od oko 1,7 milijuna ljudi, na primjer Beč. Zamislimo da žene, djeca, muškarci toga grada, da su bez kaputa i bez hrane zasigurno bi se svi mobilizirali da im pomognemo. Kakvo, koliko bi nas mobilizirala jedna takva kriza? Ujedinjeni narodi i njihove agencije kažu da ne mogu učiniti više i da stalno moraju povlačiti vlade za rukav da ispune, svoje, da ispune svoja obećanja. I znamo da treba više, puno više od onoga što možemo. I mi, najbogatije zemlje, bismo trebali pomoći izbjeglicama i pomoći onim e, zemljama koje trenutačno u kojima borave te izbjeglice, Jordan, Libanon, e, Turska, njihove mogućnosti nisu e, beskonačne, a mi samo posmatramo bez da išta pogledamo. Mi još uvijek se ne traži od nas da prihvatimo 130 milijuna izbjeglica. To je tek jedna desetina od brojke koje su ugostile Libanon i Turska. I što mi činimo u Europskoj uniji? Ovaj puta se situacija riješila e, na brzinu i učinkovito, gospodine povjereniče. Imate našu, e, imate našu punu podršku i nadam se da ćete nastaviti biti i ovako učinkoviti i ovako pažljivi. Hvala kolegice Valencijana. Kolegica Sivijenska ima riječ. Zahvaljujem. Od 2011. godine milijuni civila pate u Siriji zbog oružanog sukoba. Žene, djeca, stariji ljudi. Milijuni su morali napustiti svoje domove, a jedna trećina je bila prisiljena otići u susjedne zemlje. Te zemlje primile su izbjeglice i dali su im pristup onome što je nužno za preživljavanje, hrana i topla odjeća. Ti ljudi izgubili su svoje dostojanstvo. Svjetski program za hranu e, kojem Europska unija doprinosi igra ključnu ulogu u pomaganju žrtvama ovog groznog rada, no početkom prosinca dio ove pomoći mora biti obustavljen zbog nedostatka sredstava. Zbog toga mnogi sirijski izbjeglice su se zatekli u još gorim životnim uvjetima i to na velikoj hladnoći. U budućnosti moramo spriječiti e, daljnje patnje ovih ljudi, e, patnje koje možemo spriječiti. Hvala. Hvala kolegice Tidnjenska. E, ne vidim kolegicu Tuja. A onda slijede kolega Kan ima jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. E, e, sirijski civilni rat e, sada ulazi u zimu. Prekidanje svjetskog programa za hranu ima strašne posljedice za izbjeglice Eh, humanitarne organizacije su sada strašno opterećene. Jaz između potreba i sredstava stalno raste. Moramo eh, koristiti bolje eh, postojeća sredstva. Ipak pomoć mora biti prioritet. Moramo rješavati i problem u korijenu kad bi e, e, međunarodna zajednica e, da je ona ranije surađivala i da je rješavala probleme tamo do ove humanitarne situacije ne bi došlo ne bi došlo do isisa moramo rješavati radikalizaciju i rješavati humanitarne e, situacije, očajne situacije kako ne bi došlo do tolikog broga izbjeglica. Kolega Lopez ima jednu minutu. Već predugo vremena Sirija živi u građanskom rantu i posljedice su doista dramatične. 200 tisuća mrtvih, 11 milijuna ljudi treba humanitarnu pomoć, pola od toga broj, broja su ljudi, 3,25 e, milijuna ljudi je izvan Sirije izbjeglo, preko stotinu tisuća izbjeglica je tražila azil u zemljama Europske unije. Osim toga moramo tu još e, pridodati i kršenja ljudskih prava, nasilje, mučenje, korištenje kemijskog oružja, sve je to potpuno neprihvatljivo. i to je najveća humanitarna drama na svijetu, a naš je odgovor na to bio apsolutno nedovoljan. Zbog toga danas Europski parlament mora poslati četiri jasne poruke. Prvo, da je sramota, prava sramota, da svjetski program za hranu koji pomaže 1,7 milijuna sirijskih izbjeglica je obustavio svoju pomoć, iako je to bilo samo privremeno. Drugo, da Al-Assad neće nikada biti naš partner. No, moramo ga priznati kao aktera na međunarodnoj sceni kako bi se pronašlo političko rješenje u tom području. Treća poruka, jako važna. Moramo podržati inicijativu posebnog izaslenika UN-a u toj zoni, te četvrta jednako važna poruka, potrebno je priznati učinak 23 milijuna eura Hvala kolega Lopez. E, završili smo raspravu, sada imamo catch the Kolega Kaputos ima riječ. Hvala vam. Svjetski program za hranu je obustavio pomoć milijunima sirijskim izbjeglicama. Bez te pomoći mnoge obitelji riskiraju glad i neće se vjerojatno moći pripremiti dobro za zimu, budući da nemaju odgovarajuću zimsku odjeću i žive u šatorima. Bonovi za hranu su važni ne samo za izbjeglice, već i za poticanje gospodarstva zemalja poput Jordana, Libanona i Egipta koje, u kojima žive te izbjeglice. Obustavljanje ove pomoći će imati dramatične učinke na cijelu regiju. Europska unija mora pružiti pomoć programu i pozvati cijelu međunarodnu zajednicu da doprinese. Zahvaljujem se e, pomoći koju je pružila Europska unija. I čestitam i vijeću te visokoj povjerenici na naporima za rješavanje krize u Siriji. Nadam se da ćemo uspjeti pomoći sirijskim izbjeglicama i istovremeno potaknuti međunarodnu zajednicu da e, učini isto. Hvala gospodine Kapute. Frastra Keller je druga govornica. Franska Keller ima riječ. Hvala lijepa. E, ljudi gladuju E, e, mi e, zato što mi nismo ispunili naša obećanja i nismo dali sredstva svjetski program za hranu nema više, nema više sredstava ovdje se radi o izbjeglicama koje trebaju zaštitu sukob u siriji nije od jučer niti zima nije neočekivana ne možemo e, na to čekati da dođe do političkog rješenja sukoba. Moramo sada djelovati. E, e, susjedne zemlje Sirije sada djeluju ne možemo te probleme odgađati za sutra do sutra E, izbjeglice ne mogu čekati da nađemo političko rješenje. Moramo sada djelovati, ne možemo e, susjedne zemlje ostaviti na cjedilu, a niti izbjeglice. Hvala što ste se držali vremena. E, nemamo više govornika za Catch the Eye. Povjerenik Stiljanides ima riječ za komisiju. Hvala lijepa. U prvom redu eh, hvala vam na vašim komentarima i razmatranjima. Eh, hvala vam na lijepim riječima koje ste mi uputili. Eh, osjećam vašu podršku i lijepo vam zahvaljujem na toj podršci. U, ovom teškom poslu, teškom zadatku. E, završio bih e, sa trima e, jasnim zaključcima ove naše rasprave. Prvo, i to ponavljam, kriza o kojoj danas govorimo je prva od takovih kriza bez presedana kako u ljudskim žrtvama i financijskim implikacijama. Ona ima enormne implikacije za Europu, za nas. Moramo naći sveobuhvatan pristup ovaj, ovoj krizi, a, a to se ne može izgraditi na našem redovnom proračunu. Nažalost, e, to je potpuno jasno. Vjerodostojna Europska unija kao što ste već e, u nekoliko navrata spomenuli zahtjeva odgovor moramo zajedničkom odgovornošću to omogućiti i trebamo e, shvatiti da ako ne budemo uložili dovoljno sredstava u, ovom, e, ovu regiju posljedice će se osjetiti daleko izvan te regije to je sasvim sigurno. Druga stvar, mi radimo sve što je moguće unutar Europske komisije i zajedno sa državama članicama kako bismo reagirali učinkovito na ove potrebe. Europska unija kao, cijeli, kao cijelina je vodila međunarodnu reakciju na sirijsku krizu. Mi smo donatori eh, eh, za izbjeglice i to moramo nastaviti. Treće, humanitarni odgovor ne, može biti izoliran. To, to, ta kriza će potrajati. Ona e, zahtjeva integriran odgovor u uskoj e, suradnji sa međunarodnom zajednicom. Mi e, već surađujemo sa našim kolegama za razvoj kako bismo bolje integrirali pomoć i e, dali jednu e, stabiliziranu pomoć. Moramo naći načine da ubrzamo financijsku pomoć i povećamo je. I na kraju dana e, sirijska kriza zahtjeva, kao što ste i vi spomenuli, političko rješenje. Nažalost, humanitarni problemi trebaju politička rješenja i humanitarnu pomoć i to hitno moramo eh, se truditi uključiti sve aktere kako bismo postigli taj vrlo težak cilj siguran sam da će naša podrška kao Europske unije inicijativi e, specijalnog izaslanika Demistrure je vrlo važan i krucijalan i e, mnogo pomaže. Još jednom hvala na pažnji i e, veselim se našoj daljnjoj suradnji u, u ovom vrlo teškom zadatku. Hvala vam. Hvala gospodine Stiljanides. Sada za vijeće riječima gospodin gospodin Delavedova. Hvala vam gospodine, gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Hvala vam svima na ovoj raspravi i posebno hvala gospodinu povjereniku na vrlo jasnim i preciznim informacijama. U Europskoj uniji ne možemo ne reagirati kada je riječ o pružanju humanitarne pomoći žrtvama sirijske krize. Ukupni iznos humanitarne pomoći od početka krize prelazi 2,1 milijardu eura i jedan smo od glavnih donatora svjetskog programa za hranu, te podržavamo sve njihove napore u pružanju pomoći e, sirijskim izbjeglicama. Zajedno sa nakon nedavnog poziva svjetskog programa za hranu, zemlja članice će osigurati da se ova sredstva iskoriste na što učinkovitiji način. Planiranje i definiranje odgovarajućih prioriteta će biti ključni za ostvarenje tog cilja i siguran sam da ćemo to zajedno uspjeti i ostvariti. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa. Ovime zaključujemo raspravu.